Good afternoon. Dobar dan. kolege. Prva točka dnevnog reda je uvijek, naravno, usvajanje dnevnog reda. Četvrta točka glasanja o europskom semestru bit će premješteno nakon točke osme. Ako nema nikakvih prigovora na dnevni red, smatramo da je dnevni red usvojen. Dobro. E sad, s obzirom na objave koje kao predsjedatelj imam iznijeti, imamo samo jednu stvar. Naime, riječ je o odluci koordinatora od 22. siječnja 2020. I možete zapisnik toga naći u dosjeu za današnji sastanak. Ako nema prigovora, smatra se usvojenim. Informacija se odnosi na sljedeće. Volio bih vam obavijestiti da imamo čitav niz novih e, informativnih e, biltenčića, naših dakle informacija, koji su vam na raspolaganju o onoj vrlo spornoj temi neto bilanca, odnosno neto uplatitelja i kako izmjerite de facto prave koristi europskog proračuna, europskog članstva Evropskoj uniji. Naime, ti dokumenti su E, je od strane vanjskih ugovornih strana nakon što je odluku, odluka o tome da im se to povjeri donesena na sastanku koordinatora. Gospođa Arman je bila odgovorni izvjestitelj za taj ugovor. I e, bilješke se bave upravo tim kako to funkcionira, koja je svrha, koja je povijest i koji su nedostaci različitih indikatora e, koji se mjere kako bi se vidjelo kako izgleda prava korista članstva Europske unije. Posebno se odnose na operativne e, proračunske bilance i uplate koje su zapravo uvijek e, u centru svake naše kontinuirane e, prijepora oko onog pravog, pravednog retura povratka vrijednosti iz proračuna. To je jedna vrlo bitna stvar i mislim da ćemo organizirati jednu raspravu samo na tu temu. Vi ste svi u svakom slučaju među vremenu e, pozvani da ove sada već javno dostupne dokumente pokupite, proučite i mm, kao što smo već rekli, e, ove printane primjerci su vam na ulasku u dvoranu. Da, ali mislim moramo vidjeti da li imamo i na raznim jezicima, te u raznim jezičnim varijantama to. Ne, nemamo. te informativne male e, biltenčiće. Ali e, pogledat ću da li se to može prevesti. Vas vjerojatno zanima francuska varijanta. varijanta verzija. Da, ali mislim da bi za svakog od nas bilo puno ugodnije da se mogu upoznati s tom temom i to proraditi na svom e, materinjem jeziku. Ja bi sigurno volila francusku verziju, Monika sigurno njemačku, ali tu bi bila dobro došla i švedska i Poljska koja bi sigurno trebala biti u prvom planu, Češka, Mađarska i tako dalje. Mislim da su to dosta bitni e, dokumenti u ovoj raspravi o proračunu koja nije definitivno još zaključena. Prostite. Bez mikrofona teško. Mi moramo provjeriti da li to možemo isporučiti ili ne na tim svim e, jezicima. Točka točka je usvajanje zastupisnika sa sastanka 22.23. Nema prigovora pa se smatra usvojenim zapisnik. E, točka četiri. Kao što smo rekli, ide nakon točke 8, a sad prelazimo na petu točku. To je implementacija e, ugovora o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Evropske unije. To je, dakle, o tom smo napravljali na sastanku 22. siječnja. I ja vas podsjećam e, da je to jedna kompletna procedura koja ide, dakle, puni postupak. No prije nego što glasamo o tome, da vidimo da li nam uređaji funkcioniraju. Ja sad idemo samo testiranje, prazno glasanje, da vidimo je li u redu, otvoreno glasanje, radite što god hoćete, samo da vidimo je sve funkcionira. Zaključeno glasanje. Sve je u redu, dakle. U redu, dakle, sada glasamo o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Senegala i Europske unije. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno sa 26 glasova za, protiv dva protiv i dva suzdržana. Hvala. Točka šesta, to je eh, produženje sporazuma o dakle produljenje protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazuma o partnerstvu ribarstva između EU i Islamske republike Mauritanije, koji inače prestaje važiti 15. prestao važiti 15. studenog 2019. I to smo na našem sastanku 22. siječnja predstavili, ponovno imamo na kompletnu proceduru, glasanje e, u našem odboru je sada otvoreno o produžetku dotičnog protokola. Zaključeno glasanje. Usvojeno je produžetak sa 26 glasova za i 3 protiv i jednim suzdržanim. Zatim imamo prijenos sredstava tu um, iz dijela trećeg, proračun za 2020. Tu nismo dobili nikakve zahtjeve. Gospođa Gordija Bal. Hvala lijepo. Mi u ovom trenutku imamo 89 domaćina ili prijedloga za pasarelu, što smo već i raspravljali na ovom odboru. Raspravljamo o tome sada i sa administracijom. Radi se zapravo o prijenosu ili zamjeni mjesta pasarela je nešto što i u praksi predstavlja neutralan korak, a neutralan je i vezano za sporazum odnosno za proračun. Radi se jednostavno o informaciji jer je administracija tražila ovih 89 mjesta, odnosno prijenos tih 89 e, mjesta. Odbor regija je također zatražilo storno od 255 tisuća eura e, zapravo radi se o smanjenju, a s druge strane se povećava aktivnost i informacija vezano za političke E, klubove. 255 tisuća eura je u skladu s onim što smo razgovarali za odbor regija o proračunu za 2020. Radi se o proračunskoj liniji za poboljšanje komunikacije, za poboljšanje politika, ali kao što znate u pregovorima s vijećem bilo je nemoguće dobiti ta sredstva. I sada odbor regija predlaže ovu prilagodbu uzimajući u obzir 55,7 e, milijuna eura, 255 tisuća je mali iznos, međutim na taj način e, kane poboljšati komunikaciju odbora regija s političkim klubovima. Mi bismo dali podršku zato što je to u skladu s onim što smo predložili. Thank you. Hvala lijepa. Ako nema prigovora... Nema prigovora. Onda se smatra da je odobren i usvojen ovaj prijenos sredstava. Transfer je ok, dobro. Hvala. Zatim idemo na točku četiri. Sad se vraćamo na četvrtu točku koju smo već na početku rekli da smo zamijenili redoslijed. A to je nacrt mišljenja je prezentirano i raspravljeno na našem sastanku 22. siječnja Prema tome sada idemo odmah sa električnim poimeničnim glasanjem. Elektroničkim poimeničnim glasanjem. Prvo amandman 1. Idemo to još dizanjem ruku. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. Onda imamo kompromis 1. E, prvi. Nije poimenično. Nego sve za sad još dizanjem ruku. Ko je za? Tko je protiv? U suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Kompromis drugi. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 21. amandman. Ko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Kompromis 3, treći. Ko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Idemo na kompromis pardon, amandman 23. b Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To vam moramo provjeriti. Ponovno 23b. Otvoreno elektroničko glasanje. Zatvoreno. Odbija se. 10 glasova za, 19 glasova protiv. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ajmo i to provjeriti za svaki slučaj. Ajmo. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se sa jednim glasom razlike. Onda prelazimo na četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Samo sam vidio sedam ili osam znakova. Ponavljam. Kompromis četvrti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis deseti. Ko je za? Protiv? I ovo moramo provjeriti. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na 57a. Amandman. Ko je za? Ko je protiv? I ovo moramo provjeriti elektroničkim putem. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 57b. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 33 se povlači, otpada. Zatim peti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Šesti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis devet. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I na kraju, prostite, amantman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 68. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. I sada na konačnom mišljenju e, glasamo e, poimenično i otvoreno elektroničko glasanje. Zatvoreno. Usvaja se sa 26 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana. Čestitamo i izvjestitelju. Gospođa Marques, imate riječ. Hvala lijepo. Ja sam samo htjela na kraju zahvaliti svim izvjestiteljima u sjene na njihovom radu i angažmanu za izradu ovog, u izradi, tijekom izrade ovog mišljenja. Dakle, mislim da smo ovdje jako puno truda investirali, puno angažmana. Hvala, sad prelazimo na točku devetu. Tu imamo razmjenu mišljenja o stambenoj politici, o gradnji i nismo dobili nikakve dodatne informacije, prema tome nemamo ni prigovora ni, nikakvih i možemo odmah ići dalje. I to nas dovodi do 11. točke dnevnog reda, a to znači moramo sad provjeriti da li su potpredsjednik parlamenta i glavni tajnik nazočni, jer oni trebaju sudjelovati u raspravi po točkom 11. We minutes break. Imamo pet minuta pauze dok naši gosti stignu, onda nastavljamo s 11. točkom.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 Good uh, afternoon again. We continue. Ponovno dobar dan. Nastavit ćemo sa našim dnevnim redom i pozdraviti gospodina Vela, glavnog tajnika Europskog parlamenta, zatim gospodina Silva Pereru, gospodina potpredsjednika, a procedura da se donese proračun parlamenta počinje u veljači kada glavni tajnik koji je danas s nama e, podnosi prijedlog u kojem se definiraju prioriteti i resursi za iduću godinu. Glavni tajnik, gospodin Vele, već je prošlog tjedna prezentirao nacrt predsjedništvu koje onda taj njegov nacrt proračuna koristi kao osnovu za donošenje preliminarnog nacrta e, prijedloga proračuna i to onda podnosi našem odboru. E, dan, sada smo gospodina Vela i potpredsjednika parlamenta gospodina Pereiru pozvali na prvu razmenu mišljenja o prijedlogu e, procjene prihoda i rashoda parlamenta za godinu 2021. I sada bih molio gospodina Vela da uzme riječ na otprilike deset minuta, a nakon toga gospodin Silva Perera također na otprilike deset minuta, kako bi nam dali e, svoj prezentirali svoju procjenu prihoda i rashoda za godinu 2021. za Europski parlament. Gospodine Vele, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče. Hvala lijepo. Što se tiče proračunskog postupka za 2021. mislim da bi dobro bilo da na početku još jedan puta se prisjetimo kalendara. Već ste sami rekli da smo prošlog ponedeljka sam mogao, dakle, svoj prvi e, nacrt predstaviti predsjedništvu, a danas ćemo održati prvu razmenu mišljenja. Predsjedništvo će onda 9. ožujka prihvatiti prijedlog i dati mandat za posredovanje sa vašim odborom za nadzor proračuna. Prema tome, tada ćemo imati tu mogućnost za posredovanje i ako sve bude u redu, mi bi onda 30. ožujka mogli prihvatiti rezultat paralelno u odboru za nadzor proračuna i u predsjedništvo. I naravno da je onda daljnji proračunski postupak e, ide dalje na plenarnom zasjedanju sa eventualnim nastavkom čak do listopada. Kako to tradicija nalaže, Europski parlament želi 20% od svih tradicionalnih rashoda e, svih institucija otpadaju na parlament tradicionalno. I to već godinama tako ide, već desetljećima zapravo, 20% u svim rashodima svih institucija otpadaju na parlament, evropskim institucijama naravno. U zadnjem mandatu je parlament odlučio e, da ne iscrpi sve i ne iskoristi sve unutar tvog okvira. Imali smo heading 5, dakle koji je zapravo rastao malo više od 5%. Dakle, naslov peti. Međutim, u pravilu smo imali dva ispred e, zareza, a u jednom slučaju samo tri ispred zareza. Drugim riječima, nismo išli do onih pet, i nismo išli ni onih, nego smo jako, jako puno uštedili, da tako kažemo, puno manje sredstava aktiv povukli, od onog što je uobičajeno bilo za parlament, naime 20%. To znači da sa jednim mogućim smanjenjem sredstava za naslov sedmi, vjerojatno je da ovaj iznos od 20% ni u godini 2021. nećemo prekoračiti. Naravno da je proračun Naravno da se proračun sastoji od brojke, ali e, de facto se iza takvih brojki naravno skrivaju, to je logično i jasno, projekti i mora se uvijek objasniti što mi konkretno želimo postići i kako ćemo raditi i postupati. Stoga ćete u ovom dokumentu naći kratak pregled o svim bitnim projektima iz proteklog mandata. Šta smo onda de facto novog učinili sa sredstvima proračuna kao očete i rezultat naših e, rasprava i pregovora koje smo vodili između proračunskog odbora i uprave parlamenta. Mi smo E, jako puno zaštedili na e, razmjeni naših zaposlenika i možda s nekog drugog mjesta smo ih zarotirali i stavili negdje drugdje. Onda imamo recimo situaciju da e, u Briselu svaki zastupnik osim svog e, ureda ima još dva ureda za svoje asistente, što u prošlom mandatu nije bilo, to je potpuno novo. I zatim smo prvi puta i u Strasburu stvorili jedan dodatni ured za asistente. Tradicionalno smo imali samo jedan ured kojeg su zastupnici, svaki zastupnik morao dijeliti sa svojim asistentima. I u ovom našem novom mandatu je prvi put moguće da imamo jedan plus jedan, dakle svako svoj ured. Asistent jedan, zastupnik drugi. Zatim, jako puno smo investirali na području, u području sigurnosti, pogotovo u naše ulaze, kao što znate, nakon što smo imali taj neugodan događaj kad su jednom prilikom 200 kurda provalilo kroz naš jedan ulaz, onda smo shvatili da to nije dovoljno sigurno. Zatim smo e, e, preuzeli na u našu kuću cijelu vozačku službu, Onda smo Europsku kuću koja je u međuvremenu 2019. imala 200.000 tisuća posjetitelja kompletno uredili, otvorili i to funkcionira. Zatim parlamentariju je bilo 300 tisuća posjetitelja, dakle to je ukupno 500 tisuća posjetitelja Kuće Europe i parlamentarijum, plus ovi ostali koji dolaze u parlament na drugim, raznim drugim aranžmanima, dođemo da više od milijuna u prošloj godini. Onda smo imali jednu jako uspješnu kampanju za evropske izbore koje smo mi financirali i proveli. Zatim smo imali, dakle, još jedan jako veliki događaj sa više od 10 tisuća mladih ljudi koji su se u tu inicijativu predizbornu angažirali. Zatim, zgrade. Mi smo u Briselu tri nove zgrade otvorili za naše potrebe. Zgradu Marten za tisuću, zgradu Pul za još tisuću suradnika, a treća zgrada je onda Havelova zgrada u Strasburu. Novo predsjedništvo je na početku svog mandata u listopadu ove godine održalo jedno uh, zasjedanje u klauzuri u kući Jean Monnet u, u nazoču blizu Pariza Dakle, to je naše vlasništvo i mi to možemo koristiti kao sjedište za konferencije naše i jedno mjesto na kojem se raspravlja upravo o strateškim odlukama i koje onda de facto se formaliziraju kroz kasniju odluku predsjedništva službenu. A svaka takva odluka jasno odražava se na proračun. Prvo, e, iskustvo iskustvo Eh, Europskog parlamenta sa mini parlamentima koje održavamo zemljama članicama, primjerice u Finskoj, Njemačkoj, Danskoj, Sloveniji. Te, ti mini parlamenti se trebaju proširiti na sve zemlje članice tijekom ovog mandata. To znači da je, to ćemo jako puno investirati morati, to znači da ćemo imati 12, morati otvoriti 12 novih mini parlamenta u prvom polovici mandata, u drugoj još devet. Cilj je da se kaže ne mora svaki građanin dolaziti u Brisel ili u Strasbourg, nego mi sa mini parlamentom odlazimo u zemlje članice tamo gdje su ljudi da im pokažemo kako radimo i šta radimo. Naše iskustvo u Finskoj je bilo strašno pozitivno jer smo tamo za nekoliko mjeseci samo je nekoliko stotina tisuća Finaca posjetilo naš mini parlament i vidjelo kompletno kako to funkcionira i kako to izgleda. Naravno, kod e, mobilnog parlamentarija ne mogu svi doći, ali s tim nastavljamo. Zatim predsjedništvo je odlučilo da takozvane EMAS e, dane, drugim riječima dane za zeleni parlament e, provede brže, implementira brže i ambicioznije nego što je to do sad bio slučaj. I donijela odluku da 2024. izvede kompletno rodnu ravnopravnost kod voditelja odjela, direktora sekcija, glavnih direktora i tako dalje, da bude kod generalnih direktora samo 40-60% jer tu ne možemo jednostavno kadar nabaviti ženski dovoljno. I zatim eh, želimo iskoristiti ovu pozitivno iskustvo iz europskih izvora gdje smo imali 8% veći izlazak, dakle 34 milijuna dodatnih izbora eh, glasača i dakle da taj rad i taj uspjeh koji smo polučili ovdje sad zadržimo, potvrdimo i da nastavimo na njemu raditi, posebno u našim uredima u zemljama članicama, uredima Europskog parlamenta. Zatim imamo strategiju rada kako ćemo sa našim e, zgradama. Naime, nakon što je Martens i Kohl zgrada izgrađena je i preuzela i stupila, dakle je počela operirati, ne trebaju nam druge zgrade u Briselu, nego ćemo svoje prioritete usmjeriti na zemlje članice. Drugo, stvoriti adekvatnu infrastrukturu za trijaloge, jer jednostavno nemamo pravu prostorije ni opće mogućnosti za trijaloge. Jer vidite, kad su ove zgrade građene, nismo ni održavali trijaloge, nisu postojali, znači ta se infrastruktura mora stvoriti. I treća renovacija. Parlament se zauzeo da 3% svake godine se mora obnoviti 3% e, naših zgrada i prema tome taj kriterij se mora poštivati. Na području zgrada imamo još jedan niz velikih projekata koji se moraju dovršiti. Ove godine ćemo završiti prvi dio istočnog dijela Arnoldove zgrade. To je prvi dio glavne uprave INLO koja je već tamo uselila. To je zgrada tri 3000 suradnika. Zatim svi naši suradnici u Luksemburgu, 70% ukupnih naših tamo zaposlenika je tamo, a zapadni dio sa 30% zaposlenika još je otvoren i to je u parlamentu i predviđeno ove godine proračun sa 16,2 milijuna eura. U Strasburu znamo da treba još dovršiti ono kontrolno sigurnosnu zgradu na ulazu Louis Weiss. Tu imamo provizornu trošak 8 e, milijuna eura predviđen. U Briselu je u sadašnjem drugoj zgradi e, se e, organizira novi centar za posjetitelje i to prvenstveno u cilju rasterećenja za vrijeme faze renoviranja Spark zgrade i tu su predviđa recimo e, za 2,4 milijuna eura će se urediti info točka, zatim e, dvorana za projekcije i druge e, prostorije za posjetitelje. Treba biti gotovo do 2021. Imamo i čitav niz projekata na području IKT tehnologija i IT-a. Mislim da su kod hardveraških stvari dva projekta jako važna, a to je zamjena svih desktop kompjutera hibridima do godine 2024 i to zato što hibridi omogućavaju mobilan rad. Drugim riječima ne treba nam više uređaja na više lokacija, a ujedno vam to omogućava i da ste fleksibilni između svog e, radnog mjesta i svog stana. Dakle, imate work-life balance, ravnotežu jako dobro, možete raditi od kuće, možete raditi od kud očete. A ujedno su to i vrlo jednostavnije da možete sve svoje viškove uređaja predati polako postupno do 2024. i onda ćete imati jedan hibrid koji sve pokriva. Zatim puno se investira u naš e, centar podataka, belgijski e, centar ima e, kategoriju 2A, ali da bi ona bio siguran i ta naše baze podataka trebamo nove investicije i za to nam treba novo neko, mi ćemo imati javni natječaj da vidimo ko će preuzeti taj posao, ko će to osigurati naše baze podataka. Izvana jasno. I zatim što se tiče zaposlenika, mislim da je sad isteklo ono što smo imali kontinuirano smanjivanje broja zaposlenika. Mi godišnje nismo kratili, smanjivali broj zaposlenika za 5% koliko se kod nas tražilo, nego čak 6 do 7%. I onda smo kompenzirali onaj nedostatak osoblja kroz opću upravu. I sad bi mogli zapravo tražiti dodatno otvaranje radnih mjesta, ali to nećemo učiniti. Jedino što je predviđeno je za pasarel za klubove ove političke klubove da imaju 89 radnih mjesta koje će im se dodatno otvoriti kako bi tu mogli kolegice i kolege iz e, klubova zastupnika koji rade kao savjetnici ili drugim neslužbenim funkcijama više napokon mogli e, da im kažemo dati redovni kruh u ruke i redovno mjesto. Hvala lijepa. Sada gospodin Silva Pereira. Eh, eh, hvala vam lijepa. Ja ću samo e, pozdraviti sve nazočne ovdje, zahvaliti glavnom tajniku, te ću reći e, nešto samo vrlo kratko. Ne trebam toliko vremena koliko ste mi e, velikodušno dopustili. U ovom trenutku vezano za razgovore o proračunu želim samo jasno svima reći da imamo e, pred nacrt za proračun za sljedeću godinu. Međutim, to nije prijedlog predsjedništva. Temeljem našeg postupka glavni tajnik predaje pred nacrt. Imali smo već i prvu raspravu oko toga na razini predsjedništva, ali samo predsjedništvo će dogovoriti o nacrtu proračuna 9. ožujka i u tom trenutku svakako uzet ćemo u obzir sve što smo i danas čuli na odboru i u raspravi ovdje kod vas i to je ono što sam htio reći u svom kratkom izlaganju. Jednostavno sam htio biti nazočan kako bih čuo vaše ideje i kako bih to mogao uzeti u obzir kada budemo donosili odluku na razini predsjedništva. Kada, kada budemo još jednom razgovarali o e, proračunu. I zato je današnja rasprava iznimno važna za predsjedništvo parlamenta. Nakon ovoga kratkog uvoda dopustite mi reći još nekoliko riječi temeljem onoga što smo e, i sami raspravljali na prvom sastanku u predsjedništvu. Nacrt ili prednacrt koji je predstavio glavni tajnik predviđa povećanje ukupnog proračuna za parlament od otprilike 3,5%. Ova izmjena pokazuje da ne tražimo niti previše, niti premalo. Jednostavno, tu izmjenu proračuna trebamo gledati u svjetlu naših prioriteta i u svjetlu potreba samog parlamenta je li to previše ili nećemo tim iznosima zadovoljiti naše potrebe. To je pitanje koje se postavlja. Predsjedništvo je oko tog pitanja reklo sljedeće. Prednacrt proračuna je u skladu sa bivšim odlukama donesenim na razini parlamenta, a koje je i odobrilo samo predsjedništvo napisan je ili određen čitav niz prioriteta koji su prikladni za provođenje naših zadaća glavna povećanja koja smo predvidjeli u prednacrtu proračuna odnose se na poboljšanje radnih uvjeta u zgradama parlamenta, na novu opremu, tu prije svega mislim na IT opremu, zatim na namještaj i na izradu pojedinih studija koje su vezane za podršku zastupnicima i e, njihovim pomoćnicima, a što je nužno za rad parlamenta. To bi iznosilo otprilike 15%. A sada, osim ovih izmjena, trebamo govoriti i o glavnim ulaganjima koja zahtijevaju određeni financijski napor. A tu prije svega naglašavam ulaganja u određena područja oko kojih smo se dogovorili ranije. Dakle, ulaže se e, prilična svota proračuna u zgrade. To smo već čuli, pogotovo u Adenauer zgradu u Luksemburgu, a isto i u zgrade u Briselu. Osim toga, imamo izdatke za dodatne sigurnosne mogućnosti. U Brislu sam e, spomenuo Cvajg zgradu, a sigurnost se treba pojačati kako u Briselu, tako i u Strasburu. Druga stvar koju želim posebno istaknuti odnosi se na ulaganju, ulaganje u informiranje i komuniciranje. Ova ulaganja proizlaze također iz ranijih odluka, a povezane su sa e, širenjem onoga što zovemo iskustvo Europe, Europe Experience i mobilnog parlamentarijuma. Radi se o različitim kampanjama kojima upoznajemo javnost, širu javnost s evropskom demokracijom i njenim funkcioniranjem. To je ono što nam je jako važno a pogotovo vezano e, za današnju situaciju u svijetu. Osim toga, ulagat ćemo više u kibernetičku sigurnost. 11,3 milijuna eura treba biti uloženo u kompjutersku, odnosno kibernetičku sigurnost. To je aspekt čiji troškovi rastu u radu parlamenta. Zatim ćemo imati određene preporuke interne revizije koja je rekla da kibernetičku sigurnost treba popraviti, da tu postoje određeni nedostaci i da parlament treba odvojiti više sredstava za to. Dakle, ulaganje u informiranje i kibernetičku sigurnost su politički prioriteti koji su nam važni za djelovanje ovog doma i čini se da su u skladu s onim što smo već i ranije dogovarali. I zaključno dopustite mi osvrnuti se na nekoliko problema koje je već spomenulo i predsjedništvo u svom radu. Bilo bi dobro da u konačni nacrt proračuna svoj put pronađe i povećanje naših kapaciteta za prevođenje i konferencijsko prevođenje. E, prevoditelji i konferencijski prevoditelji trebaju dobiti podršku za svoj rad kako bi e, rad mogli obavljati na odgovarajućoj razini za našu instituciju. Do, para assistentes osim toga, trebamo pogledati sredstva koja nam stoje na raspolaganju za parlamentarne asistente, e, jer će doći do novih situacija povezanih s činjenicom da će se ili da se dogodio Brexit. E, tako da bismo mogli imati više sredstava za podršku samih zastupnika i njihovih asistenata pogotovo eh, u Brislu eh, na različitim eh, radnim mjestima u parlamentu. Možemo možda pronaći neko prikladno rješenje. I sada još jednom kibernetička sigurnost. Već sam ranije rekao da se doista radi o prioritetu i bez obzira na financijske napore koje smo već uložili u to područje, smatramo da bismo trebali provjeriti Jesmo li ispunili sva očekivanja? Eto toliko od mene za sada. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem e, tajniče Vela i gospodine Silva Pereira na ovim uvodnim riječima. Sada otvaram raspravu i dajem riječ gospodinu Šestelu kao izvjestitelju. Hvala lijepa predsjedatelju, glavni tajniče. Dopredsjedniče, hvala. Hvala svima e, na dolasku i hvala na predstavljanju prednacrta proračuna za proračunsku godinu 2021. godinu. Rekli ste da smo okrenuti budućnosti, suvremenosti, nabrojili ste šest prioritetnih područja gdje zahtjevate više od 2,1 milijarde eura, što e, predstavlja povećanje od 3,52% kao što ste rekli u odnosu na proračun 2020 a to je povećanje od 72 milijuna. 32 milijuna niste spomenuli povezano je sa statutarnim ili ugovornim obavezama. Dakle, naš odbor, odbor za proračun Europskog parlamenta, treba provesti vrlo čvrstu analizu ovog proračuna vezano za budući financijski e, okvir e, za 2020. E, do 2027. godine. Kada govorimo o vjerodostojnosti u odnosu na druge evropske institucije, također je važan proračun. Dakle, drugim riječima, vrlo je teško kritizirati druge institucije ako sami kritički ne provjerimo naš proračun. A ono što se ovdje događa, a vi ste rekli i sami da izlazimo iz okvira klasičnog povećanja putem indeksacije, a razloge bi trebali proučiti. No, bez obzira na sve to, sa zanimanjem sam pratio e, nabrajanje područja koje ste odredili kao prioritete. Komunikacija prema građanima, zgrade, sigurnost i čitav niz projekata koji već traju vezano za poboljšanje sigurnosti u Luksemburgu i tako dalje. To je posebno važno. Kibernetička sigurnost, svakako moderniziranje konferencijskih službi e, tehnologije. To je nešto što nam je iznimno važno. Zeleni parlament, održivi razvoj i tako dalje. Osim dakle ovog kratkog uvoda mogao bih postaviti nekoliko pitanja. Prvo, zeleni parlament. Klimatske promjene kao što znate je horizontalni prioritet za sve um, političke klubove, tako da bismo trebali poromotriti kakva je situacija s energijom koju troše naše zgrade, kakvi su okolišni standardi. Mi smo, neki od nas, uspjeli posjetiti čitav niz e, drugih zgrada. Vi ste spomenuli zgradu Wilfrid Martens koja je primjerna u tom smislu, ali što se događa sa našim drugim zgradama? Poštujemo li e, okolišne standarde? Pod istim naslovom pitam što će parlament učiniti za svoje osoblje, kako ovdje, tako i u Strasburu, kako bi potaknuli smanjenje korištenje privatnih ili osobnih automobila i kako bismo potaknuli korištenje javnog prometa ili bicikala za dolazak na posao. Nadalje, što je s potrošnjom električne energije i vode? Druga stvar koja se odnosi također na zgrade, glavni tajniče, vi ste to već spomenuli, zato što ste govorili o budućnosti PHS zgrade ovdje u Briselu i njeno nadograđivanje, imamo nove potrebe, trebamo fleksibilne dvorane, nove konferencijska tehnologija i tako dalje. E, postoji određeni dokument o izgradnji nakon 2019. Nisam dobio taj dokument, ne znam gdje je taj dokument dostupan. Možda bih vas mogao zamoliti za primjerak jer bi ga rado e, proučio. Kada govorimo o samoj politici vezano za naše zgrade, ako mi dopustite, ja bih rekao da e, mnogi u ovom odboru ostaju zbunjeni vezano za određivanje sredstava za naše zgrade. Kada govorimo o transferima sredstava postavljaju se određena pitanja, pogotovo kada se treba razjasniti metoda kojom se koristite. I na kraju, diplomatsko korištenje našeg parlamenta izvan Evropske unije. Glavni tajniče, mislim da tu postoje različiti aspekti, osim pedagoškog aspekta, e, zanimaju nas zastupnike kako e, će parlament raditi izvan Evropske unije vezano za zgrade u Adisa, Abebi, Jakarta, New Yorku i tako dalje. Pozdravljam napore koji se poduzimaju vezano za spriječavanje mobinga, seksualnog uznemiravanja i sl. Možda bismo mogli ubrzati djelovanje u tom smislu. Radi se o provedbi i evaluaciji mjera koje bi nam trebale biti dostupne kako bismo cijenili korist ovih novih postupaka ili procedura. I na kraju ovi sjajni događaji koje ste spomenuli vezano za naše mlade ti su događaji uz, e, polučili određeni uspjeh. Iz očitih razloga pitam se možemo li osim poziva mladima diljem Europe uključiti naše mlade e, na neki drugi način, odnosno možemo li im platiti troškove putovanja i boravka, što je jako važno mladima. Mladi često nemaju novac da bi platili put i smještaj ako žele posjetiti neke od naših institucija. Pa se pitam možemo li to i financirati. I na kraju Brexit do predsjednište, ja sam pročitao u tekstu glavnog tajnika da postoje uštede u odnosu na Brexit. Pa idemo ih tako nazvati. E, neki su zastupnici morali otići, uštede su se odrazile na proračun za 2020. Tako da imam sada e, dva pitanja. 2021. E, u odnosu na 2019. Naslov 1004. Dakle, e, smanjen je broj zastupnika, tako da sada trošimo na zastupnike manje. E, trebamo uspoređivati 2021. i sa 2020. ali i sa 2019. Ja bih volio čuti te usporedbe i objašnjenja. I na kraju, prošle godine smo već slušali o usmenom obrazlaganju glasova, kvaliteta usluge koju pružaju naši konferencijski prevoditelji e, ovisi o uvjetima koji nisu uvijek sjajni, ali mislim da tu neke stvari treba racionalizirati. E, možemo li razmisliti o tome da se ne raspravlja o usmenim pitanjima? ili da nemamo usmeno objašnjenje glasovanje. Prošle godine glavni tajniče na eh, jedno pitanje rekli ste da usmeno objašnjenje glasovanja košta 21.000 eura po danu glasovanja. Samo za usmeno objašnjenje glasovanja. Pa bih volio znati kako razmišljate o tome danas i možemo li tu ostvariti određene uštede. A unaprijed vam zahvaljujem na vašoj suradnji. Hvala. Gospođo Vinzih, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, glavni tajniče, hvala lijepa na ovom izvješću. Ja sam nova zastupnica, tako da mi nedostaju neki podaci, neke informacije, ali jako mi je važno da oprezno postupamo sa novcem poreznih obveznika kao što to činimo i na nacionalnim razinama u nacionalnim parlamentima. Vi ste rekli i stavili u središte vašeg govora približavanje e, građanima. E, rekli ste da ćete imati četverogodišnju kampanju. Kako će to izgledati? Koja su iskustva iz prethodnih razdoblja? Drugo, koje su razlike između Europe Experiences, dakle evropska iskustva i mobilnog parlamentarijuma? Je li to isto ili je tu neka razlika? ranije smo, prošle godine smo dali novac za Varšavu, Štokholm i Prag. Ove godine se isti gradovi predviđaju za to. Kako to? I treća stvar, sigurnost. Sigurnost u zgradu Vajs. 3,1 milion, prošle godine 6 milijuna, ove godine 8 milijuna. Čini mi se da se brojke ne podudaraju. Što se pak tiče sigurnosti u Luksemburgu, 115 novih zaposlenika, kako to da su zaposleni, a ne idu kroz agenciju. A kada gledamo EPSO, oglase, tada se već traži tih 115 ljudi, iako nismo dogovorili još to u proračunu. I na kraju Brexit, odnosno smanjen broj e, zastupnika. Imamo 46 zastupnika manje, 115 asistenata manje, tako da e, si ne mogu objasniti zbog čega troškovi putovanja i dalje rastu. Hvala vam. Hvala i vama, gospodin Uzakovs. Predsjedatelju, hvala vam lijepo na vašoj prezentaciji. Htio bih postaviti nekoliko pitanja o dodatnim sredstvima. Dakle, imamo sada 71,7 milijun, 32 e, milijuna koji su obvezni i otprilike 40 milijuna koji predstavljaju dodatno financiranje za koje možemo odabrati kako ćemo ih e, e, potrošiti sljedeće godine. Možemo li dobiti neku tablicu da vidimo kako se planira potrošiti taj novac u narednoj godini? To bi bilo iznimno korisno za zastupnike da vidimo koji su planovi. Također, što se tiče brojki u ovom nacrtu, vidimo da ovdje imamo za komunikacije e, porast od više od 50%. Zanima me zašto je taj broj tako visok. Također, kad pogledamo trošak asistenata, čuli smo vaš prijedlog vezano uz ono što će se događati nakon Brexita. Možete li nam dati nešto više podataka o tome? I još jedna stvar E, vezana uz proračun. Imamo tri e, predstavnička ureda recimo u Francuskoj i u nekim drugim zemljama, ali u baltičkim zemljama, e, dakle na istočnoj granici s Rusijom, voljeli bismo također jednog dana vidjeti nešto slično. Dakle, tu je riječ o neravnoteži u pogledu troškova. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, gospodin Buzulager. Hvala vam lijepo gospodine Vela što ste nam iznijeli ove brojke što se tiče kluba zelenih, nas bi zanimalo da saznamo kakav je učinak trenutačnog proračuna i kakav će biti učinak prijedloga koje iznosite kad je riječ o 12,3% eh, povećanja potrošnje energenata. Zanima nas je li to rezultat eh, povećanja cijene ili povećanja volumena, je li tu riječ o dodatnim vozačima i slično. Dakle, koji će biti učinak učinak na okoliš ovoga povećanja. Također neke dodatne stvari koje smatram da su važne. E, bilo bi korisno da imamo stavku kako bi svaki novi zastupnik u odboru za proračune imao dodatnog asistenta koji bi se time mogao pozabaviti e, Spomenuli ste troškove putovanja. Mislim da bi teško bilo shvatiti zašto raste trošak putovanja ako imamo manji broj zastupnika. Općenito govoreći, zeleni kažu će i često ponavljaju kako, je kako su potrebna jasna pravila vezana uz troškove i bilo bi doista korisno kad bismo imali obvezne pravila i obvezne provjere Mislim da je to u parlamentu već zatraženo. Kad pogledam ostalo osoblje i vanjske djelatnike, te brojke su osobito visoke ako ih povežete sa brojem zastupnika, a ne samo kao ukupni iznosi kad je riječ o tajništvu, o financiranju političkih skupina, sigurnosti, vozačima. Sve te brojke su u porastu, a osobito su u porastu ako ih podijelite po broju zastupnika. Još jedna stvar koja mi nije jasna su troškovi povezani sa općim funkcioniranjem. Ako pogledamo trošak misija osoblja na koje odlaze odlazi osoblje, imamo porast od 3,3%, odnosno porast od 24% po zastupniku. Je li to zato što putujemo više ili zato što su troškovi putovanja porasli? Možemo li možda također analizirati učinak vezano uz emisije CO2? Kad pogledamo centar za posjetitelje, kao proeuropljani federalisti e, mi smo naravno zainteresirani za to da imamo način predstaviti svoj rad, no kako? imamo li uopće analizu e, kakav je učinak posjeta parlamentu, e, kakav je učinak to centra za, centra za posjetitelje, dakle uspjevamo li tu proširiti ideje našega parlamenta ili bismo možda morali se odlučiti za neke druge načine komunikacije osim fizičkih zgrada i centra za posjetitelje. Evo to je samo početak popisa našeg pitanja. E, voljeli bismo dakle više podataka za svaku pojedinu stavku kako bismo mogli čvršće braniti proračun i u svojim zemljama i u svojim izbornim jedinicama, osobito ako ste proeuropski nastrojeni i e, želite to štititi, morate razumjeti što se zapravo događa. Hvala vam lijepo, gospodin Đonđa. E, Hvala lijepa predsjedatelju. Naš je klub svakako zainteresiran za moguće uštede. Međutim, ne bih želio reći da uštede treba provoditi na silu. Mislim da trebamo pogledati kakva je kvaliteta naše administracije. Trebamo profesionalce, trebamo profesionalne rezultate jer je iznimno važno dati dobre informacije. Cijela ova rasprava oko pasarele vezano za radna mjesta, mi to nećemo kritizirati. Radi se o osobama koje su kvalificirane za svoj posao i koje trebaju adekvatne uvjete da bi ga obavljali. E, to je naše stajalište. Neću ponoviti pitanja koja smo već čuli ali bojim se i ovog e, zelenog parlamenta. Zašto se bojim? Zato što ne razumijem točno o čemu se radi. Ja sam u jednom dijelu naših zgrada bio prije dva tjedna i tamo sam vidio jako puno radova, aktivnosti, izgleda da tu odlaze ta e, nova ulaganja. Ne znam točno e, o kakvim se promjenama gradi. Vrlo je teško izračunati koliko će nas koštati ovaj zeleni dio proračuna i koliko uopće energije trošimo ovdje u parlamentu. Jer mi se čini da smo izloženi određenim e, kritikama. Trebamo naravno e, raditi na osuvremenjivanju uvjeta, ali o tome trebamo i raspraviti. Hvala, zastupnik Olbrih. Zahvaljujem predsjedatelju. Imam tri napomene i jedno pitanje. Prva napomena je slušao sam kolege i potpuno jasno da moramo poslati veoma jasnu poraku koje su izravne i neizravne posljedice Brexita na e, proračun. Dakle, to je pitanje koje će nam postaviti i građani. Hoćemo li uštedjeti novac ili ga nećemo uštedjeti? Dakle, postoje troškovi koje ne možemo smanjiti, troškovi zgrada i slično, možda neke druge možemo zgraditi, e, možemo smanjiti. U svakom slučaju trebaju nam jasne poruke. Drugo, e, moja osobna napomena, prva od moje dvije osobe, osobne napomene. Još uvijek razgovaramo o tome koliko je doista potrebno da sve organiziramo u Strasburu, osim samog plenarnog zasjedanja. Sve više i više sastanaka organiziramo u Strasburu, sve više i više sastanaka odbora, sastanaka klubova, nekih delegacija i uopće nemamo vremena raditi svoj redovni posao. Koliko košta organizacija svega toga u Strasburu? To je nešto što u budućnosti moramo riješiti. Treće, moja također osobna napomena, možda sam također nešto propustio. Korona Koronavirus je bolest prljavih ruku. Možemo li mi ovdje u parlamentu doista oprati ruke? Imamo samo hladnu vodu. Stotine ljudi, tisuće ljudi dolazi ovamo i kako onda uopće u Europskom parlamentu, u središtu Europe nemamo toplu vodu. Razumijem problem sa bakterijama i sve ostalo, ali nešto trebamo učiniti, inače ćemo ispasti smiješni. I još jedno pitanje. 2021. godina je nova godina višegodišnjeg ciklusa i sad imamo nove obveze koje proizlaze iz prijedloga gospodina Mišela. Ponovno, još jednom se ponavlja obveza smanjenja administracije, čak i usporedbi sa finskim prijedlogom. Dakle, kakve su posljedice na parlament takvog zahtjeva, odnosno takvog prijedloga? mi kao parlamentarci e, načelno kažemo ne, ali smanjivanje administracije sada postaje sve opasnije i opasnije i zato bih vas zamolio da mi kažete što vi o tome mislite. Hvala vam lijepo, gospodin Stefan Mute. Hvala. I hvala vam na prezentaciji. Povrh onoga što ste rekli, a veoma ste dobro saželi ove informacije, no postavlja se tu još jedno pitanje. Hoćemo li se tijekom ovoga mandata boriti kako bismo objasnili građanima što je Europski parlament, zašto trebaju glasati za Europski parlament i ostati uključeni ili ćemo se suzdržati od e, toga i e, ograničiti u svojim izjavama. Program Europskog parlamenta uoči izbora mislim da je bio doista veoma koristan i mnogi zastupnici su upravo zahvaljujući njemu došli u Europski parlament. Prije mladi uglavnom nisu glasovali na europskim izborima, a sada jesu. I sada postoje tisuće i tisuće mladih koji čekaju e, neku, e, neki prijedlog našega vodstva, čekaju da im kažemo kako ćemo s njima stupiti u kontakt. E, hoćemo li jednostavno čekati sljedeće izbore za pet godina ili će ćemo stalno biti u kontaktu s njima, sa onim ljudima koje već imamo u svojim bazama podataka, hoćemo li zatražiti njihov veći doprinos. Čestitam e, glavnom tajniku na njegovom vodstvu. E, to je doista bio odličan projekt koji je mnoge ljude izveo na birališta koji prije na europskim izborima nisu sudjelovali. Druga stvar, e, EPRS koji je postao pravi kongresni istraživački centar um, i može poslužiti svima iz svih e, klubova, neovisno o tome odakle dolazimo. Ako dobro čitam ove brojke, proračun e, za tu službu e, je povećan i samim time ostvaruju se uštede za institucije, jer inače bi svi zastupnici morali naručivati istraživanja od drugih institucija i to bi bilo mnogo skuplje nego da imamo ovu skupinu stručnjaka koje nam daju svoja stručna znanja. I kao treće nešto što je već rekao kolega, ja sam radio u uredu u Washingtonu i to je dobar primjer zašto su takvi uredi važni i druge treba otvoriti u najskorije vrijeme. Dakle, ne smijemo imati nepovjerenje, e, ne možemo imati da ljudi iz parlamenta se šalju na neke privatne e, posjete, to je neprihvatljivo i znam da je ovaj odbor poslao dopise vezane uz to i nastavit ustrajat ćemo na tome dok ne dobijemo odgovor. E, zatim što se tiče broja asistenata, razlika između brojki za 20 22. i 2021. godinu je zanemariva. Dakle, to je riječ više manje o indeksaciji, pa e, zamolit bih glavnog tajnika da me ispravi ako griješim. Što se tiče mobilnog e, parlamentarnog iskustva, mini parlamenata i tome slično, i ja bih volio da se uključi više gradova na istoku. Lijepo je što je to u Helsinki i u Berlinu. E, znam da se planira Ljubljana, ali ne znam što je recimo sa Bukureštom gdje još uvijek nemamo niti jednu instituciju, niti jednu agenciju, a rado bismo i uštedjeli nešto novca. Ne možemo sve ljude dovesti u Brisel da vide ove divne prostore, možda bismo nešto mogli organizirati i ondje u sklopu naših komunikacijskih aktivnosti. I posljednja napomena, dakle zainteresiran sam za i za druge mogućnosti ušteda, recimo prijenos govora u tekst i slične druge aplikacije, informatičke aplikacije koje mogu uštedjeti novac recimo za transkribiranje izlaganja i slično. Hvala. Hvala, gospođa Holmajer. Prvo, da vas e, pozdravim. A što se mojih pitanja tiče, uglavnom ih je Jan već postavio. No da dopunimo nešto u vezi s Brexitom. Mene zanima kako će izgledati mirovine britanskih zastupnika. Šta ste tu predvidjeli za budućnost? I molim da se to još stavi na popis, jer mislim da bi baš bilo zanimljivo znati kako će to na kraju izgledati, kad će i što će dobiti. Zatim bi me zanimalo u vezi zgrade kola. Dakle, ova tema e, dizanja na višu razinu infrastrukture i sigurnosti u toj zgradi. Zatim e, zgrada Paul André Pak. Tu imamo prvih, tu su već prve pripreme započele. Ne znam šta će nam pomoći da najbolje da maknem slušalice skroz pod stol, možda će to pomoć. Dakle, kod te zgrade Polandis Park. Da kažem jako pažljivo. Za sad imamo jako puno otvorenih statičkih pitanja, pa me zanima do kada će, do kada ćemo donijeti neke konkretne odluke u vezi zgrade pol Andres Parka jer to je kako god, šta god radili, kako god gledali, to će biti e, skupo, bit će, mi govorimo zapravo o vrlo visokim iznosima s kojima će se se morati nekako nositi. I onda imamo već e, ovu informacijsku kampanju o evropskim izborima od 2020. nadalje. I sad u tome piše i tu, je, dakle, tu se predviđa šta će se raditi 2021. i šta će se tu trajno raditi, kako će se trajno davati informacije kako to kanite napraviti. Hvala gospođa Keller. Hvala. Predsjedajući. Pa to je moja tema, nekretnine, zgrade. I pa bih se ja onda na to koncentrirala. Ja sam s izvjestiteljima u Sjeni posjetila različite zgrade Europskog parlamenta i govorilo se o redovnom održavanju. Ne, nije se govorilo sad o nekakvom opremanju, namještajem i nekim specifičnim dodacima. Ne, nego općenito o održavanju i za to je predviđeno 2 do 3% samih zgrada godišnje bi išlo na održavanje. Ali mene sad zanima da li je u okviru održavanja predviđena, recimo izolacija, poprava grijanja, održavanje grijanja. Je li to uopće predviđeno kao stavka u proračunu za sad, to redovno održavanje? Zatim, druga stvar me zanima, ovo iskustvo Europe, eh, Europe Experience. Mislim da se da je izvršena jedna procjena istraživanje koliko je uopće veliko zanimanje za to. Osobno smatram da su svi izdaci za to potpuno opravdani, jer napokon u pitanju je predstavljanje, objašnjavanje, ideje, funkcioniranje Europskog parlamenta u zemljama članicama uz građane. I sad možda to, to možda sad više ne bi samo za nove zemlje članice važno nego i za one koje su kandidati. A onda vi ste u svom izvješću dosta opsežno o tome govorili, ali onda kod u poglavlju 20.07 kad se govori o konkretnim brojkama, tu nema konkretnih brojki. I šta je tu otišlo krivo? Zašto ih nemate tu navedeno? Jer u pitanju su pozamašni iznosi. Treće pitanje u vezi zgrade Spinelli. I to smo posjetili. Hvala puno glavnoj općoj upravi INLO. Oni su nam tu, su nas vodili i sve nam pokazivali. Vidjeli smo transformatore, vidjeli smo velike kotlove za grijanje koji se moraju zamijeniti, ali to sve ništa nije predviđeno u proračunu. Za Spinelli, zgradu spineli ništa ne vidim. Vidim e, ovdje novce predviđene za restoran, ali za ove tehničke instalacije, opremu i sve skupa, to ništa ne piše. A Monika se u to jako dobro razumije. I vidimo da se tu mora nešto hitno, brzo poduzeti jer su neke stvari jako na rubu. I onda sam malo začuđena, 10,3 milijuna za Spark zgradu, a nemamo nikakvu informaciju to, ili barem ja kao izvjestiteljica nisam dobila nikakvu informaciju o tome, šta se tamo de facto događa i zašto bi se tamo trebalo tih deset i nešto e, milijuna izdvojiti. Kolegica Zabal. Hvala lijepa. Jako je puno pitanja, neću ih e, svakako ponavljati ali e, spomenula bih samo dvije teme vezano za proračun. Prvo, uvjeti rada djelatnica u najvećem e, broju slučajeva su to žene koje se bave čišćenjem e, naših zgrada. Pitala sam u parlamentu e, kako se to regulira, kažu poštuje se zakon, pa naravno da se zakon e, treba poštovati, međutim radi se o poslovima koji su e, nam važni ukoliko želimo pravedne uvjete rada, dostojanstvene uvjete rade i izvan parlamenta moramo početi od svojih eh, vrata. Tako da mislim da ne smijemo zaboraviti na i druge djelatnice ili djelatnike koje rade unutar parlamenta. To je prva stvar. A druga stvar e, jest konflikt nadležnosti između odluka koje donose i podpredsjedništvo i Europski parlament, odnosno predsjedništvo. Predsjedništvo donosi odluke, ponekad to nam onda dolazi na odbor za proračun i onda ih ne možemo odbaciti zato što su već odobrene, ali mi onda trebamo pronaći novac za to u proračunu. I onda tu počinju razgovori ili pregovori koji počinju dobro, ali na kraju ne završavaju tako zato što ne možemo dogovoriti određeno povećanje proračuna. Ja zato sam evo htjela e, reći e, sljedeće da mi e, u plenarnim sastancima donesemo ili odobrimo neke prijedloge koje kasnije ostanu blokirani ili u nekom zrakopraznom prostoru zbog različitih razloga. U prošlom mandatu tražili smo da parlamentarni asistenti dobiju na jednak način nadoknadu kad idu na misije, pogotovo u Strasbur, zato što je Strasbur mjesto na koje najčešće idu idemo. Apsolutnom većinom smo to usvojili, međutim još uvijek se to ne provodi i pitanje ostaje tako u zraku. Onda smo od predsjedništva zatražili da tehnički istraži mogućnosti da zastupnik, odnosno zastupnica koja koristi e, porodiljni e, dopust i ne može sudjelovati u plenarnim sastancima, može određeno vremensko razdoblje glasovati e, putem interneta, slično i za ljude koji su možda zastupnike, koji su možda bolesni i dulje vremena. To su sve prijedlozi koje smo odobrili u prošlom mandatu, a sada još uvijek ne znamo zašto su ona zaustavljena ili blokirana. Kada predsjedništvo donese određene odluke, mi ih moramo provoditi, a isto vrijede i za plenarnu. Thank you. Hvala. Puno pitanja, puno komentara. Gospodine Vele, izvolite, imate riječ za odgovore. Da, hvala lijepo. Ja ću se potruditi koliko god mogu kako bih odgovorio na sva ova pitanja. Prvo, hvala lijepo izvestitelju i na dobroj suradnji do sada. A prvo pitanje je bilo kako stvari izgledaju sa ekološkim statusom naših zgrada. Pozitivna vijest je pritom da kod ovih novih zgrada, posebno kod zgrade Martensa, imamo dakle skoro najviše moguće priznanje na tom području. Dakle, to je uzorita zgrada na području ekološke zaštite i Weinberg, dakle to je pasivna zgrada u energetskom smislu. Adenaurova zgrada koja je gotova sa 70% već tu koristimo moderno geotermalno grijanje i hlađenje, dakle koristimo toplinu zemlje i to prema najnovijem stanju tehnologije, skladu s tim, a kod postojećih infrastruktura pokušavamo uvijek zamijeniti sve tehničke uređaje i instalacije sa najmodernijim tehnologijama i uhvatiti korak da budemo uvijek up to date sa ekološkim standardima. E, glede transporta, mi smo zadnjih godina bitno promijenili način prijevoza za naše suradnike. Sada koristimo talis vlakove za našu veliku većinu zaposlenika, što znači da više ne ovise o individualnom prijevozu i mislim da je to veliki napredak. Zatim e, uređujemo parkirališta za električne vozila sad već imamo 111 parkirališta na različitim lokacijama gdje možete doći sa elektrovozilom, možete napuniti svoje baterije tamo. Predsjedništvo je odlučilo 2019. a sad smo u fazi provedbe tih odluka, da se na radnim mjestima dobiva naknada za sezonsku godišnju kartu i to 70 ili 90%, a onda odustanete od svog stalnog e, prava na svoje stalno i čvrsto parkiralište. Do sada je svaki zaposlenik imao pravo na jedno e, mjesto parkiranja. A sad smo, evo, kao što vidite, dajemo im godišnju kartu s koju refundiramo skoro u cijelosti. To je taj sustav motivacije kako bi odustali od svog mjesta za parkiranje i kako bi se sa individualnog prometa prebacili na javni promet. Sad smo u međuvremenu 190, čak imamo i službenih bicikala koje koriste zastupnici i svi ostali suradnici, što znači i tu zamjenjujemo individualni promet sa jednim ekološki puno, puno e, prihvatljivijim e, ponašanjem, dakle voženjem biciklom i onda smo metropolitanskom području Brisela predložili da izbjegnemo velike čvorove i nepotrebni promet, da izgradimo jednu poveznicu, mi ćemo dati ideju i napraviti plan, idejni projekt, a onda će regija izvesti, gdje se može, dakle, se naprave poveznice za pješake i bicikliste, kako ne bi ovdje još opterećivali dodatno E, naše već postojeće prometnice i miješali ih sa drugim prometom, što dovodi do čepava i dogatnih zagačenja i ostalih problema. Zatim pitanje o strategiji sa našim upravljanju našim zgradama i nekretninama od 2020. To vam je strategija koja je ostala još od prošlog predsjedništva i to je bila dugoročna strategija za upravljanje i gospodarenje zgradama i sad je parlament zaključio da je međuvremeno dovoljno kapaciteta za urede, posebno ovdje u Briselu, ali zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli u Strasburu i tamo imamo sad dovoljno, tako da sad odlazimo na, prelazimo na nove težišta, a to je informacija građanima o Europi drugim riječima da stvorimo dodatne takve, da kažemo, mogućnosti da se male parlamentarije ostalo predstavništvo Europe za građane diljem zemalja članica. I drugo težište to je oprema. Kod novih zgrada to nije nešto posebno skupo, ali kod zgrada koje su stare i 25 ili više godine, pogotovo energetska obnova i održavanje jako bitno. Mi smo se obvezali da ćemo 3% ukupnog našeg fundusa zgrada godišnje renovirati, a to e, smo dogovorili generalno, što znači da za sve europske institucije, što znači da to vrijedi i za Europski parlament. Drugim riječima, svaka zgrada se jedanput u 33 godine mora renovirati. Onda ste postavili pitanje i u vezi ramasaža. Mislim da smo protekle dvije godine imali ramasaž samo od 30 milijuna eura. Drugim riječima, 98,5% proračuna je za to izdano a to je jako, jako visoka stopa za troškove. Prije četiri godine smo imali 70 ili 80 milijuna eura. Prema tome vidite da smo i ovdje te ramasaž plaćanja smanjili bitno. Međutim, ono što je pozitivno je da smo kroz ramasaž i jako puno uštedili na kamatama. Polazimo od toga da je zgrada Adenauerova u Luksemburga u financiranju bila 100 milijuna eura jeftinija jer nismo platili nikakve kamate nego smo jednostavno sa, uz napretkom građana fazu po fazu podnosili te troškove i to odmah podmirivali. Što znači da smo remasaž vrlo, vrlo odgovorno, ali i na koristi dobrobit evropskih poreznih obveznika koristili. Glede pitanja o našoj strategiji za EMA, e, predsjedništvo je na svom zatvorenom zasjedanju jasno reklo da će biti još ambicioznije Drugim, ja sam podnio predsjedništvu i jedan prijedlog da svi ciljevi za zeleni parlament ili e, budu ambiciozni ili da ih ubrzamo ili čak oboje. Primjerice, na području smanjenja CO2 smo htjeli smanjenje 40% do 2030. A onda je predsjedništvo odlučilo da do 2024. postignemo to smanjenje.

Zatim obnovljivi izvori energije, stari cilj 10% do 2025. sada 25% novi cilj do 2024. Zatim potrošnja struje. Jednu godinu smo ubrzali, znači da smo to iste cilje do 2024. zaključili. Godinu dana manje. Zatim potrošnja papira 15% do 2025. uštede, a sada 15% do 2024. uštede u potrošnji papira. Potrošnja vode, tu smo imali 2% smanjenja, a sad smo išli na 15% smanjenja. Moglo bi sad prolaziti jednu po jednu stavku, ali da vam kažem kratko i jasno, novo predsjedništvo je ekološke ciljeve ili skratilo rokove da se ostvare ili ih je povećalo ciljeve, povećalo naše ambicije a to znači da ćemo idućih godina morati na razini predsjedništva donijeti odluku o pojedinim mjerama kako bi bili realistični ti ciljevi kako bi se doista ostvarili. Vi ste govorili o vanjskim prisutnosti eh, Europskog parlamenta. Mi imamo deset godina već ured u Washingtonu koji po mom mišljenju jako dobro funkcionira. Prije deset godina su nas pitali u Washingtonu još, a vi dolazite iz Vijeća Europe a to se više ne događa ni u kongresu ni bilo gdje jer zbog toga što smo svake godine više od 200 naših zastupnika mogli podržati na misijama u Washingtonu, zahvaljujući tom uredu i kontinuirano raditi u uredu i došli smo u sasvim druge dimenzije. Jer vidite, to nije u pitanju sad neka klasična vanjska politika, kako to u Europskoj službi za vanjsko mm, eh, djelovanje djeluje, nego je riječ o tome da Libe, se može surađivati sa svojim e, svojim kontrapunktom u Američkom senatu i kongresu. Riječ je o konkretnom zakonodavnim mjerama, pothvatima i riječ je o tome da su objasne legitimne potezi i inicijative parlamenta. Ista stvar vrijedi i za London. Predsjedništvo je odlučilo da i dalje budemo prisutni u Londonu. Mi imamo 3,7 milijuna evropskih državljana u Londonu. Prema tome ne možemo Veliku Britaniju nakon njihovog izlaska tretirati kao bilo koju drugu, treću zemlju, nego se moramo s onima koji su se angažirali za Europu ili su jednostavno evropski državljani tamo imaju nekakvih bitnih problema. Za njih moramo kao parlament biti prisutni i ostati s njima u kontaktu facto. E, predsjedništvo je nadalje odlučilo biti prisutno i multilateralnim institucijama, što znači jedan predstavnik u UN-u, zatim ASEAN-u i Afričkoj uniji. Mislim da u vrijeme u kojem je multilateralizam sve ugroženiji, mislim da je to prava odluka i dobra mjera. A pitali ste i o stanju provedbe svih odluka iz protekle protoklog mandata. Vidite ovdje imamo naš pregled žuto, zeleno, crveno, šta je u akcijskom planu već provedeno, šta nije, šta je zastalo. Dakle, nemamo više ništa crveno, nešto što uopće nije napravljeno. Zatim većina stvari, 85-90% je zelena provedena, a imate još neke stvari u žutom gdje bi se trebalo još nešto doraditi ili dovršiti. Sad smo drugim riječima u jednoj novoj fazi u kojoj se donesene odluke moraju potvrditi i opstati u praksi. Znači imamo novi sustav u ovom mandatu i predsjedništvo sasvim sigurno mm, bi mu bilo dobro da nakon recimo 18 mjeseci provjeri da li su te mjere dovele do cilja ili je potrebno nešto novo učiniti i poduzeti kako bi ovdje ostvarili potrebne rezultate. Zatim, gospođo Vincik, pitali ste za kampanju i o kampanji. Šta je sad sa našom kampanjom? Mi smo tijekom europskih izbora prikupili stvarno dobra iskustva sa ovim našim načinom da budemo na drugi način prisutni kod građana. I to u mnogo pogleda. Prvo, u vanjskim uvjet, našim uredima sad imamo stručnjake za medije, pojačali smo svoj rad, suradnju sa tiskom i medijima. Zatim postali smo na sasvim drugi način smo se aktivirali centralizirano gledano. kolega Stefanuta je o tom govorio. Recimo kampanja Ground Game šta Europa čini za nas. Imali smo od odgovor da je 30 3000 građana se izravno povezalo sa Europskim parlamentom, tak, 300 tisuća građana, to je bio odaziv koji se direktno povezao internetski sa parlamentom i rekao šta možemo učiniti za Europu. I to je jako bitno da takva veza, tih 300 tisuća ljudi, da to očuvamo, da to ostanu ljudi koji će se brinuti za europska pitanja, koji žele raditi za Europu i ostanu povezani sa Europskim parlamentom. I vrlo konkretno ovaj VFO, i naše financijsko planiranje. Jako je važno da zastupnici ne samo da pregovaraju, nego da sve to skupa i u javnosti iskomuniciraju. To se odnosi i na budućnost Europe. Drugim riječima, ne možemo ići samo jedanput e, na izbore svakih pet godina, nego nam treba kontinuirana prisutnost i objašnjavanje javnosti šta radimo. Zatim pitali ste za iskustvo Europe, mobilni parlamentari i tako dalje. Da vam dam praktičan primjer. Prije ne tako dugo smo, prije zapravo samo nekoliko mjeseci ili mjesec, dva, smo ovo iskustvo Europe predstavili u Helsinki u Finskoj, to u Novoj nacionalnoj biblioteci. Prije toga smo godišnje imali 3000 posjetitelja, a sada nam dolazi 130 tisuća posjetitelja nakon toga. Drugim riječima, taj eksperiment iskusimo Evropu, osjetimo Europu je ona šansa da se maknemo od klasične nišne komunikacije i dođemo do masovne komunikacije. Ili recimo primjer u Strasburu, nedavno smo to otvorili, 460 tisuća posjetitelja već bilo u tom centru u Strasburu. Ili parlamentarijum ovdje u Briselu, 2,25 milijuna posjetitelja od kad je otvoren. Dakle, vidite, ovdje imamo veliku šansu da odemo u širinu, masovna komunikacija sa velikim grupinama posjetitelja. I stoga je predsjedništvo je odlučilo da se te stvari generaliziraju. To ne samo da se provode u Strasburu ili Berlinu, nego u svim glavnim gradovima zemalja članica. Sljedeće se otvara u Talinu jer pitali ste i za Baltičke republike. 20. ožujka otvaramo u Talinu veliku, veliko centar za ono iskustvo Europe i nadamo se da će svi barem jedanput godišnje, a možda i češće otići tamo, ali investiramo upravo i tim državama koje se su izložene posebnim izazovima, pogotovo u odnosu na komunikacije u nekim proračunskim linijama bi stvari mogle biti zbunjujuće i to po onom gestu zašto je to sad manje od one brojke koja nama e, poznata, primjerice kod zgrade Louis Weiss. E zašto? Zato što se to podijelilo na dvije proračunske godine. Tu vam dakle nije ukupan iznos, mislim kod e, Louis Weiss 11,9 bi bilo, ovdje samo 8 milijuna iskazano. Zato, zašto? Zato što su to razvuklo na nekoliko proračunskih godina, financijskih godina. Zatim, Luksemburg. Postupak javnog nadmetanja, natječaj, koji je zapravo za stvaranje tek rezervnog popisa za vanjske suradnike. Mislim da je taj postupak trenutno leže negdje na roku od godinu dana. Ali to ne znači da kad postoji takav popis već da se ti ljudi nužno moraju regrutirati. Drugim riječima ovdje nećemo prejudicirati donošenje neke konkretne odluke, nego imamo mogućnosti ih kasnije regrutirati, budemo li ih trebali. Zatim pitanje Brexita, zašto nemamo tu veće smanjenje asistenti i troškovi puta kod te dvije proračunske linije? Razlog je sljedeći. Ishod prvobitni e, datum za Brexit je bio početkom 2019. Dakle, mi smo bili polazili od toga da 2019. možemo raditi sa puno manjim brojem zastupnika i asistenata, čak više od 600 ljudi manje, a to se nije obistinilo i nego su oni i dalje bili tu pa smo i dalje te troškove plaćali i zato su ti troškovi bili tako velike a troškovi rashodi se onda i obračunavaju prema u kojoj mjeri su e, su sredstva potrošena. Naime, neki puta se kod asistenata nisu potrošili svi iznosi koji su bili na raspolaganju i onda se e, nešto je ostalo. Međutim, mi sada moramo poći od toga da su sredstva više korištena. Polazim, pretpostavimo da su imali i četvrtog asistenta mnoge zastupnice i da su onda troškovi u sudjelovanju na plenarnim sasjedanjima bili više nego što je to nama tradicionalno poznato bilo iz proteklih mandata i zato možemo tek naknadno onda te brojke uskladiti. Zatim, gospodin Bezlager je pitao za ekološku politiku, ekološke ciljeve. Ja sam već rekao, dakle, koliko smo skratili rokove za ostvarenje naših ciljeva i koliko su oni ambiciozni. Pogotovo, recimo, kod e, prometa osobnog. I zatim, opći troškovi za zastupnike, to je stalna i kontinuirana tema, to je, da kažemo, evergreen u parlamentu i vjerojatno će to i ostati. Ali iskusimo Europu, to sam već odgovorio. Žonker je rekao da e, podržava ovih 89 dodatnih radnih mjesta, ali oni neće dovesti do većih troškova. Zato će ih iskoristiti suradnici koji i dalje rade u klubovima stranaka. Dakle, to je tehnička nužnost da se to sve regulira, ali nije povećanje troškova. Pitanje ste za energetske izvore. Rekao sam vam već da se mi koristimo i novim energetskim izvorima, recimo geotermalnim izvorima u Luksemburgu, ali i tamo gdje smo u starim zgradama uz novu tehničku opremu i novu tehnologiju pokušavamo e, postići ekološku uporabu, biti puno, puno e, dakle tu zeleniji. Evo, ja pokušavam odgovoriti dokle mi god vrijeme date. Gospodin Olbricht je pitao Strasburg veći troškovi. E, imamo jednu kalkulaciju od prije tri godine. Dakle, troškovi ne samo troš Strasburga, nego troškovi tri sjedala, tri e, mandata su kod 100 milijuna eura godišnje. Tri mandata. Zatim hladna voda. To je pitanje e, različitih bakterija. Naime, problem je u tome da različiti zastupnici ne koriste svoje instalacije sa vrućom vodom redovno, a ako se to redovno ne koristi, onda dolazi do pojave legionela tih bakterija groznih i onda nastaju problemi. Onda se to mora čistiti i sve što raditi. Idemo sad jako brzo kroz ova ostala pitanja. Gospođa Holmajer je govorila o pitanju mir, eh, fonda za mirovine za britanske zastupnike. Dakle, mi nismo tu izravno pogođeni, ali mislim da bi tu trebali duže objašnjenje o tim mirovinama, a to bi bilo više vremena nego što mi predsjednik ovdje daje. A daje mi vrijeme, dobro. Dakle, da vam objasnim koliko mogu ukratko. Imamo jedan poveliki deficit koji će se na nas valiti, jer e, druge mirovine nisu uopće u našoj ingerenciji osim ovih. Zatim, kod zgrade Koltu je problem kod zajedničkih prostorija, jer imamo i tehničke trijaloge koji se nemaju gdje održavati, a treba projediti jer nije prihvatljiva. H6 grada, tu imamo pitanje, opet raspisuje se natječaj. Cilj je da na početku idućeg mandata 2024. već počnemo sa građevinskim radovima na tome. Gospođo Keller je prvo se izjasnila za redovno održavanje, to je stvarno potrebno, 3% ukupnih troškova godišnje i zato smo prije godinu dana etablirali jednu posebnu upravu koja se bavi samo održavanjem naših starog fundusa zgrada, ali ti troškovi su podijeljeni na različite proračunske linije, pa ćemo to možemo u detaljima još bilateralno pregledati i razjasniti. Zatim zgrada Špak, šta će se tu dogoditi? Gospodin Stefanuta je naše sustave do sada hvalio, slažem se i e, posebno našu službu za znanstveno istraživanje, a mislim da se to mora otvoriti kao napokon i Europska služba za vanjsko djelovanje. Jer stroga podjela između unutarnjeg i vanjskog djelovanja više ne postoji. Zatim zaštita klime imigracijska pitanja, to su i vanjsko i unutarnje politička pitanja, da se razumijemo, najvažnije stvari. Zatim, gospođo Bal, mi ima vršimo kontinuiran monitoring kod svega onog što vas zanima, ali u našim e, natječajima pokušavamo jamčiti poštene uvjete rada svim zaposlenicima, posebno čistačima. A zatim zadnje pitanje, pitanje predsjedništva, odbor za proračunski nadzor doista tu postoje neki puta različita mišljenja između odbora za proračun i za proračunski nadzor. I onda imate različite poglede na naše asistente. Imamo tri režima za e, povrat troškova. Jedan je za zastupnike, drugi je za dužnosnike, a treći je za asistente. Kod konkretnog donošenja odluka u predsjedništvu Uvijek se vodi vrlo intenzivna rasprava prije toga, da se razumijemo, a onda je predsjedništvo odlučilo sa uvjerljivom većinom da ostane pri starom sustavu, da imamo tri različite verzije za zastupnike. Ali je podigla iznose za naknadu troškova. Hvala vam lijepo. Hvala vam na vašoj prisutnosti, na vašem odgovorima, vašem doprinosu. A sada riječ ima potpredsjednik Pereira. Moram, nažalost, reći da nam ponestaje vremena i trebali smo već započeti sa idućom točkom dnevnog reda. Ah, hvala vam lijepa. Ja doista mogu biti vrlo kratak i reći samo dvije stvari. Prvo, radi se o prijedlogu glavnog tajnika, a predsjedništvo tek mora donijeti odluku o tome. To će se dogoditi, rekao sam, 9. ožujka. I upravo zato su mi vaši savjeti i razmatranja bili vrlo važni. Svakako moram reći da uzimam na znanje da je nužno uložiti veće napore kako bismo radove koje provodimo učinili javno poznatima i kako bi na taj način opravdali proračun. Ulažemo u zgrade, ulažemo u opremu zgrada jer je to dio strategije. Imamo strategiju za zgrade od 2010. 2018. je ta strategija prilagođena kako bismo smanjili troškove i proveli uštede. Na primjer, neke zgrade se i iznajmljuju upravljanje zgradama, to je cijeli portfelj kojim trebamo racionalno upravljati vezano za financijske resurse. A to vrijedi za takozvani zeleni parlament, odnosno parlament koji će poštivati sve ekološke standarde pokušavamo ostvariti CO2 ciljeve, pogotovo vezano i za naš vozni park no ne možemo s tim u skladu utjecati i na zastupnike. Možemo im samo objasniti o čemu se radi kako bismo interno doista svi znali o čemu se radi. I zaključno nekoliko riječi o Brexitu. U potpunosti razumijem da vas interesira koji su zapravo rezultati Brexita vezano za smanjenje rashoda parlamenta. Međutim, glavni problem je u tome kako možemo reagirati na napade na naše jedinstvo, na napade na naš parlamentarizam i evropske vrijednosti. Zbog toga su projekti kao Europe Experience iznimno važni. A na taj način ćemo imati i uspješni proračun. Hvala vam lijepa na vašim doprinosima što ćemo uzeti i u obzir. Dobro, ovo je kraj. Hvala lijepa našim gostima, hvala na iscrpnim prezentacijama. Hvala gospodinu Šastelu koji je odustao od zaključne izjave jer već kasnimo 10 minuta. Pa idemo odmah na sljedeću točku e, dnevnog reda, zajednički sasanak triju odbora, odbor za održivi razvoj također. Hvala vam lijepa.